korijenima, uzrocima ovih problema na lokalnoj, nacionalnoj i na regionalnim razinama. Hvala, gospođo povjednice Reding. Imamo šest prijedloga rezolucije. Sada ćemo završiti raspravu, a glasovat ćemo nakon rasprave o svim slučajevima kršenjarskih prava. Slijedi nam rasprava o stanju u Srednjoj Afričkoj republici. Kao prvo, autori rezolucije, njima predajem riječ. Na minutu će početi gospodin Migalski. Panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, drodzy państwo. Gospodine predsjedavajući, povjerenice, dame i gospodo. Srednjoafrička republika je propala država. I nije nikakvo čudo da Tamo svjedočimo slučajevima o kojima je riječ u rezoluciji. Apeliramo da se prekine s oružanim sukobom, da se procesuiraju počinitelji zločina i da ih se izvede pred lice pravde. Ukratko da se poboljša humanitarna situacija. Trebamo imati pristup na dva kolosijeka, kao prvo diplomatskim kanalima, i e, isto tako gospodarskom diplomacijom. Mi smo najveći donator sa 20 e, milijardi eura, 20 milijuna eura. S obzirom na tu količinu novca moramo se pobrinuti da novac u istinu dođe do onih kojima je potreban. Bitno je da imamo pristup koji se temelji na dva kolosika. Hvala kolega Galski. Slijedi kolega Preda na minutu. Mulțumesc, na Hvala gospodine predsjedavajući. Tema o kojoj je ovdje riječ je tema o kojoj je donesena odluka prošli tjedan. A Tek u ponedjeljak je donesena odluka da se Bahrajn uvrsti na dnevni red. Kada smo predložili da se održi rasprava o Srednjoafričkoj republici, neki su pitali e, je li to uistinu hitno što se tamo događa, zašto bismo trebali raspravljati o toj temi. Tijekom vikenda došlo je do nekih zbivanja koja jasno govore o tome da je situacija hitna. 70 e, ljudi je ubijeno na zapadu zemlje u sukobima između koalicije Seleka i e, onih koji podupiru bivšeg predsjednika Boziza. Samo nekoliko tjedana nakon što je Seleka preuzela vlast, situacija je vrlo loša, humanitarna situacija je loša i isto tako dolazi do ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Bilo je rasprave o zajedničkoj rezoluciji. Govorili smo o tome e, da treba upozoriti Valeri Emons. E, Hvala, slijedi kolegica Senšin. Dziękuję, panie przewodniczący. W Republice... Hvala, predsjedavajući. U Srednjoafričkoj republici uistinu je humanitarna situacija dramatična. Koalicija Seleka je kriva za zvjerstva, 70% civilnog stanovništva živi ispod praga siromaštva i bježe u savanu i džunglu. Isto tako bolesti su česta pojava i djeca su u teškoj situaciji. Moramo se pobrinuti da dobiju e, medicinske potrepštine ljekove. lijekove. Isto tako im treba i naša politička potpora. Humanitarni napori su također važna dimenzija našeg djelovanja kako bi se situacija stabilizirala i zaštitilo civilno stanovništvo. To bi stvorilo preduvjete za buduće slobodne izbore. Program e, prikupljanja nezakonitog oružja je također inicijativa koju trebamo podržati. Hvala kolegice Senišin, slijedi kolegica ojland Hvala gospodine predsjedavajući. Šest mjeseci je proteklo od kad e, je došlo do nezakonite smjene vlasti u Srednjoafričkoj republici. Situacija se pogoršava iz dana u dan. Evropska unija je u više navrata izlazila zabrinutost zbog nedostatka vladavine prava i tražila je da se zaštiti civilno stanovništvo. Kako bi se dokinula e, ozračje nekažnjivosti i kako bi se izveli pred sud oni koji su prekršili e, ljudska prava, odnosno povrijedili ljudska prava. E, dakle, ako se to ne učini, onda će morati doći do intervencije Međunarodnog kaznenog suda zločini počinjeni u toj zemlji mogli bi biti u nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda. Dakle, mora se provesti demilitarizacija i provedba mirovnog plana. Hvala. Hvala kolegice Olens. Slijedi kolegica Vežja. C'est ovo je već drugi put od početka godine da razmatramo rezoluciju o Srednjoafričkoj republici. Od eh, rezolucije od 11.1. Eh, prošle godine došlo je do svrgnuća vlasti, a eh, šef koalicije Seleka se proglasio šefom države. Međutim, sada pobunjenici Seleke više nisu pod kontrolom a o tome govore i najnovija nasilna zbivanja. Francijska i Čad imaju veliku odgovornost s obzirom na situaciju u ovoj zemlji. Trenutno odbijaju intervenirati u Srednjoafričkoj republici, ali rizik i dalje postoji. Bez konkretnih opipljivih rezultata Europska unija je dala značajan iznos u pomoći ovoj zemlji koja usprkos velikim bogatstvima predstavlja jednu od najsiromašnijih zemalja u svijetu. Humanitarna situacija je katastrofalna, više od 1,6 milijuna treba, ljudi treba hitnu pomoć. Pomoći tim ljudima e, uistinu treba biti prioritet međunarodnih snaga u toj zemlji. Hvala, slijedi kolegica Lohbiler na dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući. Stanovništvo u Srednjoafričkoj republici iznimno pati od dugogodišnjih borbi i teškim kršenjima ljudskih prava, a prije svega zbog vojske i oružanih e, skupina. Već 2012. godine smo imali više oružanih skupina koja su proglasili mir sa vlasti i koji su se obvezali na e, razoružanja. Unatoč tome vidimo da se dalje krše ljudska prava. Imamo izvan sudska pogubljenja, otmice, E, imamo masovna pogubljenja, plačkanja. Osobe se pritvaraju, a da se protiv njih nije podigla optužbe, a žene se iskorištavaju i djevojčice kao seksualno robne. Isto tako mnoge skupine regrutiraju djecu kako bi se borili za njih. Borbe su u zadnje vrijeme se intenzivirali i time se još više pokazalo da su jako, jako krhke nacionalne strukture sada u potpunom rasulu. Moramo govoriti zapravo o tome da uopće ne postoji pravni sustav. Dugogodišnje nasilni sukobi i vlada koja zapravo ne, funkcionira na pravilan način je dovela do toga da su cijene vrlo visoke, da namjenica nema i da mnogo mogu napustiti svoje domove kako bi osigurali temelj za život. Govorimo danas o 1,6 milijuna osoba koje treba hitno opskrbiti sa vodom, sa namirnicama, sa skloništima i sa minimalnom zdravstvenom njegom. Europska unija se poziva da sa svojom humanitarnom pomoći dalje nastavi u potpori Srednjoafričke republike u tome da, bi, da se izgradi da se izgrade strukture koje djeluju na, na razini vlasti. Moramo prije svega paziti da se oni dovedu pred lice pravde koji su počinili ta kršenja ljudskih prava. Treba nam e, miješani istražni odbor, a i takav jedan odbor bi Europska unija trebala podržati. Hvala vam. Hvala kolegica Lohbiler. To su sada bili autori rezolucije, slijede govornicu u ime klubova zastupnika. Započet će kolega Gabriel na minutu. au E, u okviru parlamentarne skupštine CP e pozdravili smo mirovne napore u Srednjoj Afričkoj republici, ali isto tako smo naglasili da je humanitarna i sigurnosna situacija i dalje vrlo osjetljiva. Nažalost, još jedanput imali smo pravo. Proces stabilizacije i obnove zemlje doveden je u pitanje nekoliko prioriteta. Ovdje treba spomenuti humanitarna kriza u Afričkoj republici obuhvaća oko 1,6 milijuna ljudi. Treba ponovno uspostaviti osnovne usluge za raseljene ljude. Isto tako tu je i pitanje djece vojnika. Treće, vojni aspekt je od ključne važnosti. Treba dovesti do kraja prikupljanje nezakonitog oružja u cijeloj zemlji. I tu dolazim do posljednjeg pitanja, a to je da su sporazum iz Librevila treba biti referenca za izlazak iz krize. Lansiramo apel svim međunarodnim akterima da osnaže misije kako bismo poboljšali zajedničko djelovanje i napore. Hvala. Hvala. Hvala Hrvice Gabriel. Slijedi kolega Repo. Arvoisa puhemies, parlamentti joutuu jo... Hvala gospodine predsjedavajući. Već drugi puta da danas se u parlamentu razgovara o sve lošijoj humanitarnoj situaciji u Srednjoafričkoj republici. Već desetljećima to je jedna od najsigurnija i najsiromašnijih i najnesigurnijih zemalja u svijetu. Evropska unija mora dobro razmotriti svoje stajalište prema toj zemlji. Poštivanje ljudskih prava jedno je temeljnih vrijednosti naše Europske unije i središnje pitanje sporazumima s Kotonu. Kao najveći donator Europska unija ima ključnu ulogu u tome da pomogne civilnom stanovništvu zbog nestabilnosti. Ljudi su morali napustiti svoje domove. E, ima sve više problema, a silovanje se koristi kao sredstvo ratovanja. Europska unija mora dati punu potporu inicijativi Međunarodnog kaznenog suda da procesuira ove okrutne zločine u zemlji. To je bitno za žrtve i njihove obitelji, bitno je da dođe do procesuiranja tih zločina i da se kazne počinitelje. Hvala kolega Repo, kolega Oberma je sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedavajući. Od kada su došli na vlast su dijelovi koalicije Seleka počinili niz silovanja, pljačkanja, usmućivanja ne samo u glavnom gradu nego i u provinciji. I pritom ih nitko ne kontrolira, mogu raditi što vole i mogu mučiti ništo sa svojim nedjelima. Stoga to preuzimanje vlasti od strane Seleke mora biti nešto što će međunarodna zajednica osuditi. Oni koji su krivi za te zločine moraju e, prema nacionalnom, ali i među, prema međunarodnom e, pravu e, biti izneseni pred lice pravde. Međunarodni kazneni sud bi trebao isto tako prema svom statutu razmotriti jesu li ovi zločini u njegovoj nadležnosti i to zločincima treba biti isto tako jasno jer tamo ne postoji ne postoji zastara za ovakve vrste zločina. Hvala kolega Obermajer. To su bili govornici u ime kluba zastupnika. Sada sada sljedeći govornici. Prvi je govornik gospodin Kelly. Hvala gospodine predsjedavajući. Trebali bismo raspravljati o temi Srednjoafričke republike danas. Posebno zato što je Europska unija glavni donator i daje najveću, najviše pomoći, više od 20 milijuna eura. Premda je e, Afrička republika dobila neovisnost e, i tome već ima određeno vrijeme, nikada do sada još u zemlji nije u potpunosti zavladao mir. Treba imati na umu da je riječ o zemlji koja je vrlo bogata prirodnim resursima i zato je teško shvatiti e, siromaštvo koje vlada u zemlji. Moramo izvršiti pritisak kako bi se stalo na kraj nasilju. Treba puno posla je pred nama ako želimo da se e, ostvari napredak u toj zemlji. Hvala. Hvala gospodine Kelly. I sad zastupnica Kretu. Hvala. Afrička republika je uistinu u kaotičnoj situaciji, a to je dovelo do sustavnog kršenja ljudskih prava, naročito nakon e, preuzimanja vlasti od strane koalicije Seleka. To se dogodilo u Ožujku. Njihovi pripadnici idu okolo po zemlji, pljačkaju i e, počinjavaju zvjerstva. Neki ljudi su uistinu e, izloženi gladi i e, došlo je do destabilizacije čitave zemlje kao Somali. Zato nam treba međunarodna intervencija kako bismo spriječili prodor džihadista sa sjevera. Isto tako treba povećati dostavu humanitarne pomoći. Jedan od naših prioriteta mora biti konsolidacija mandata koji je dan eh, međunarodnim mirovnim snagama koje su na terenu i trebamo pružiti pomoć Srednjoafričkoj republici. Hvala. Hvala kolegici a sada riječ ima zastupnica Makovej. Hvala. Ja sam iznimno zabrinuta zbog situacija u Srednjoafričkoj republici ljudi umiru, podvrgnuti su mučenju, a nitko ne reagira i nema procesuiranja zločina. Međunarodna zajednica šuti e, pred tom novom krizom e, koja se širi zemljom. I unutarnji konflikt se povećava. E, stanovništvo je traumatizirano, imamo 200.000 izbjeglica i 200.000 djece koji su podvrgnuti nasilju, a neki od njih su isto tako regrutirani u vojsku. Međunarodni kazneni sud trebao bi pokrenuti istragu u Srednjoafričkoj republici. Međunarodni zakoni i propisi moraju se primjenjivati u svim zemljama, čak i onima koji imaju ograničene ekonomske resurse. Mi smo odgovorni eh, prema eh, stanovništvu Srednjoafričke republike ne možemo samo stajati i čekati da vidimo kakav će biti ishod oružanih sukoba i koga ćemo podržati, odnosno tko će izaći kao pobjednik iz sukoba. Hvala. Hvala, zahvaljujem zastupnici Makovi. Sada dolazimo do postupka spontanog javljanja za riječ imam više govornika koji se javljaju za riječ nego što imamo vremena e, i e, zato se unaprijed ispričavam. Sada dajem riječ zastupniku Lisiku. Hvala. povjerenice, dame i gospodo, stanje u Srednjoafričkoj republici uistinu je vrlo komplicirano i čini se da stvari izmiču kontroli. Sukobi između sljedbenika bivšeg predsjednika Bozizea i onih koji su trenutno na vlasti povećavaju se. Samo prošli tjedan stradalo je 73 ljudi. Treba naglasiti da je tu bilo i na desetke vojnika iz Južne Afrike, dakle iz snaga Fomaka. uistinu nalikuje nečemu što bismo mogli nazvati propalom državom, državom koja ne funkcionira. Međunarodna zajednica mora reagirati kako bi e, se stalo na kraj s tom sukobu. Hvala, hvala gospodine Lisek, a sada e, zastupnica Geringer. Hvala. Od trenutka kada su pobunjenici Seleke preuzeli vlast u trećem mjesecu ove godine situacija je izmakla kontroli. Nasilje, pljačkanje i silovanja su uobičajena pojava. To je dovelo do bijega civilnog stanovništva iz određenih dijelova zemlje i isto tako do propadanja poljoprivredne djelatnosti i općenito funkcioniranje državnog aparata što uključuje i brojne javne usluge poput zdravstva. Jedna trećina ljudi su prognani, trećini ljudi e, treba hitno pružiti humanitarnu pomoć, e, na tisuće ljudi trebaju lječničku skrb, e, djeca nemaju, ne idu u škole, 300 i 3500 njih e, je regrutirano u vojsku. Međunarodna zajednica trebala bi biti prisutnija u regiji kako bi zaštitila civilno stanovništvo. Hvala, e, hvala. A sada e, zastupnica S.A.A. Kiitoksi arvoisa puhemies. Hvala predsjedavajući. Vlada u Srednjoafričkoj republici gotovo da i ne postoji više. E, situacija je vrlo zabrinjavajuća, izvan glavnog grada situacija je posebno loša, nema policije, pravosuđa, nema niti osnovnih struktura, zdravstvenih struktura. Velik broj ljudi je pobjegao iz gradova i vrlo teško preživljavaju malariju i ostale bolesti i velik broj majki e, strada pri porodu čak i više nego u oružanim sukobima. Nevjerojatno je da međunarodna zajednica e, ne pridaje pozornost e, situaciji u toj zemlji teškoj humanitarnoj situaciji kao što su mnogi kolege danas već rekli Evropska unija kao glavni donator ne može izbjegavati i preuzeti odgovornost trebaju nam hitne mjere kako bismo spasili živote u toj zemlji hvala Hvala kolegice Saja, s time smo završili sa spontanim javljanjem za riječ. Predajem sada riječ gospođi povjednici Reding. Gospodine predsjedavajući, komisija pozdravlja ovaj prijedlog rezolucije. Situacija u Srednjoj Afričkoj republici uistinu izaziva veliku zabrinutost otkad je izbila kriza u 12. mjesecu 2012. godine. Više od pet mjeseci nakon neustavne smjene vlasti, Srednjoafrička republika sada se e, kreće prema stanju anarhije. E, tijekom prošlog vikenda više od 60 osoba je ubijeno u, na sjeverozapadu zemlje i to zapravo govori o eskalaciji vjerskih e, napetosti. Snažno osuđujemo rašireno kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. Isto tako smo zabrinuti kao i Europski parlament i nastavit ćemo raditi svim dostupnim kanalima kako bismo se pobrinuli da se poštuju ljudska prava i da se borimo protiv nekažnjivosti. To ćemo raditi sa regionalnim međunarodnim partnerima kao i sa odgovarajućim međunarodnim forumima poput eh, Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Baronica Ešton je dala izjavu 25.3. ove godine u kojoj izjavljuje veliku zabrinutost i naglašava da će oni koji su odgovorni za povrede ljudskih prava biti procesuirani. Apeliramo na eh, prijelazne vijeće u Srednjoj Afričkoj Republici da poduzme konkretne mjere kako bi se uspostavila vladavina prava, zaštitilo civilno stanovništvo i ispunili zahtjevi sporazuma iz Librevila. Isto tako podržavamo uspostavu e, mirovne operacije pod vodstvom afričkih snaga i podupiremo napore e, vlade nacionalnog jedinstva Srednjoafričke republike pod vodstvom e, predsjednika vlade Tianga Jea i to iz programa za stabilnost. Usprkos do sada neviđenih razmjera krize, Srednjoafrička republika e, i ta kriza mogli bi biti zaboravljeni, a to ne smijemo dopustiti. Zahvaljujući Europskom parlamentu ova kriza neće biti zaboravljena. Snažna međunarodna mobilizacija kako bi Srednjoafrička republika e, bila uvrštena na popis prioritetnih tema bitno je kako bi se to o tome raspravljalo i u okviru UN-a. Htjela bih podsjetiti na izjavu od 10. rujna kolegice Kristaline Georgijeve kojom se snažno osuđuju ubojstva e, radnika e, koji su e, naime djelatnika jedne francuske nevladine udruge. Nemamo riječi za to. To je nešto što je potpuno neprihvatljivo da e, se da meta budu ljudi koji rade na tome da spašavaju živote drugih. Mi želimo izraziti sučut obitelji prijateljima žrtava. Znate da je humanitarna situacija uistinu poprimila dramatične razmjere i da treba sve poduzeti kako bi se zaštitilo stanovništvo, e, humanitarne djelatnike, kako bi se poštivala humanitarna načela. Sigurnost je postao glavni problem i ograničava se mogućnost kretanja humanitarnih radnika e, koji pokušavaju pomoći potrebitima, ubojstva, fizičko nasilje, mučenje, seksualni delikti mučenja, iznuđivanje, e, pljačka i uništavanje kuća utječe na svakodnevni život građana u zemlji i već očajno i siromašno stanovništvo sada uistinu se gura na granicu izdržljivosti. Povjerenica Georgijeva organizira e, sastanak na visokoj razini sa Francuskom na ovu temu 25. rujna kako bi se osvijestila potreba za humanitarnim potrebama u Srednjoafričkoj republici. Evropska unija će i dalje aktivno djelovati i pomagati u tjesnoj suradnji sa međunarodnim partnerima i raditi na stabilizaciji zemlje u potpori političkom procesu. Hvala vam, pomenice Reding. S time smo završili raspravu o ovoj točci. Imamo šest prijedloga rezolucije koje su zaprimljena i o njima ćemo glasovati nakon samih rasprava. Sljedeća točka dnevnog reda je rasprava o stanju